zamolio bih vas da sjednete na vaše mjesta. Molim vas, dame i gospodo, sjednite na vaša mjesta. Die Ovime je sjednica otvorena. Prije nego što dođemo na program rada e, nizozemskog predsjedanja, moram vas suočiti sa jednim pitanjem u pogledu pravilnika. Vi ste svjesni toga da je zaključeno na konferenciji predsjednika za odbor za unutarnja pitanja i građanske slobode se zamoli da se pozabavi sa situacijom